Ok, colleagues, I think we can make a start. We have an, empty room this afternoon. Evo, vi ćete se složiti da ovaj jutrošnji sastanak s nacionalnim parlamentima je bio uspješan. Imali smo zastupnike iz 24 e, države članice i tu su još onda bile kolege iz raznih afričkih zemalja i to je bila dobra razmjena. To je istinu bilo od koristi. Evo sad se vraćamo na naš običajni rad i nešto što je vrlo važno. Započinjemo sa točkom broj 12, dakle govorimo o dugovanju i raznim državama. Veliki broj vas se sjeća i ja se sjećam kako sam bila uključena e, tijekom 2000. u onu kampanju, dakle da se otpišu dugovi najsiromašnijih zemalja. Ali od tada, od te financijske krize 2008 je dakle došlo do različitih e, politika kada su jeftini krediti bili na raspolaganju zemljama u razvoju i tu su se pojavili neki neka nova pitanja vezano uz e, dugove i dugovanja. Naš e, izvjestitelj Charles Görens i ovo je jedna rasprava bez izvješća o ovoj fazi, jer gospodin Gorenc e, će čisto iznijeti mišljenje. Evo, Šarl, izvolite. Zahvaljujem. Kao što ste upravo rekli, e, veseli me i rado ću čuti od kolega koje je njihovo mišljenje kako bi mogao na sljedećem sastanku iznijeti e, prijedlog nacrta rezolucije. Puno toga čovjek može reći vezano uz dug i dugovanje, ali idemo reći e, dug može biti nešto dobro ili loše. Dobro. Ako ona dobra koja se e, financiraju takvim dugom e, su u dobrom stanju, ako se otplaćuje duga, loša je ako samo posuđujete novac da bi se to trošilo ili otišlo u nekakvu korupciju. Ako nema nikakvog održivog razvoja, to je načelo koje bi trebalo slijediti. Dakle, ne bi trebali lakomisleno posuđivati, jer ćete sav taj dug, tako reći, samo uvaliti budućim generacijama. I onda će djeca i u poznim godinama otplaćivati još dugove svojih roditelja. Dakle, moramo biti odgovorni, a i oni koji posuđuju moraju biti odgovorni. Ne bi e, trebali tako, po ne znam koji put, e, samo e, gomilati dugovanja siromašnih zemalja. Dakle, trebala bi Europska unija pratiti neka osnovna pravila kako bi pomogli da se nekako prevlada taj problem pretjeranog zaduživanja. Stoga moramo uzeti u obzir glavne brojke, vidjeti kako ih međusobno možemo povezati, kojem su odnosu, osigurati da svi dionici prate određeni kodeks dobrog ponašanja e, gdje posuđivanje treba biti dio rješenja, ali ne bi trebalo dovesti e, do jednog začaranog kruga koji će opet dovesti do ekonomskih kriza, do kriza u upravljanju u E, siromašnim zemljama. I evo, kao sažetak, ja ću obratiti pažnju na ono što funkcionira, što ne funkcionira, pa ću završiti ovako u jednom pozitivnom tonu. Evo, kako bi to trebalo postaviti, kako bi to trebalo funkcionirati, pogotovo kada govorimo o političkim sustavima. E, dakle, ono što nam nedostaje kao prvo je onaj nedostatak e, usklađenosti. Dakle, ne smiju se uzimati mm, prirodni resursi kako bi se u potpunosti siromašila zemlja da bi se servisirao dug. E, treba i moći ostvariti ciljeve kojima su se ljudi nadali ne smiju oni koji su najmanje odgovorni za krizu na kraju najviše patiti ne smiju te siromašne zemlje ostati u nekom obliku ovisnosti e, od onih u kojima su, od kojih su posudili novce. Parlamenti, nažalost, imaju vrlo malu ulogu kada govorimo o upravljanju javnim financijama. A Isto tako se ne smije ignorirati neformalno gospodarstvo u zemljama u razvoju. Moramo imati na umu da ova dužnička kriza je nešto što se može i produžiti. U svakom slučaju imam čitavu listu onoga što ne radi i ne funkcionira, ali ono što je najvažnije da ne smiju u stanju milosti ostati najkorumpiraniji e, političari a evo, koje bi onda pravila trebali slijediti? Koje mjere bi trebali usvojiti? Kao prvo, e, biti krajnje oprezni kako bi spriječili bilo koju zemlju, a pri tome posebno mislim na zemlje u razvoju, da dođu u fazu prezaduženja i imamo primjere u Europi, imamo primjere u Africi, vidimo tu opću mizeriju do koje onda može doći. Dakle, ono što mi trebamo učiniti, trebamo prestati biti sučesnici određenoj degradaciji javnih financija u pojedinim zemljama time što im e, nerazumno posuđujemo novac. Moramo izvršiti dobru procjenu E, i tu su potrebni službeni i neslužbeni izvori informacija, recimo kao Transparency International koji su nas e, već upozorili koliko se nerazumno posuđuje novac. I e, trebamo osigurati dakle da zemlje imaju i dalje određeni pristup e, novcu kad im je to potrebno. Inače se ulagatelji e, ti otići, neće više sudjelovati u tim zemljama. Moramo pomoći zemljama u razvoju da bolje upravljaju svojim javnim financijama. Dakle, osnažiti ulogu parlamenta u tim zemljama treba podržati nacionalne parlamente u njihovim naporima da E, i oni donose odluke u pogledu javnih financija, proračuna i ne smiju se posuđivati više Dakle, moramo paziti kome posuđujemo novac i kojim zemljama posuđujemo. Dakle, tu imamo čitav niz e, mjera. Jer želimo spriječiti da dođe do određenih problema u pojedinim zemljama recimo imamo određene pristupe koje se temelje na nekim projektima, e, programima, morate naći neke druge načine kako pomoći zemljama, ne ohrabrivati korupciju, trebaju se dati određeni prioriteti e, najsiromašnijim zemljama i kad kažete da je razvojna pomoć e, otpis duga onda morate to dobro promotriti e, trebamo biti svjesni situacija, dakle kad zemlja više ne može servisirati dug, kada zemlja dođe uh, u tu fazu trebate pogledati da li je uopće taj kredit bio uh, na uslugu cijeloj državi ili upravo on pomogao da zemlja krene u potpuno krivom pravcu. Ako usprkos najboljim namjerama ne uspijemo, onda je to nešto što moramo uzeti u obzir. Ali ako nisu prepoznate opasnosti mm, zaduživanja, moramo se i mi uključiti i pomoći svim partnerima, jer i vjerovnici su isto tako oni koji su odgovorni i često su i oni odgovorni za neuspjehe E, u zemljama u razvoju i njihovog pretjeranog zaduživanja. Moramo paziti dakle, što radimo u zemljama u razvoju, koji su naši glavni ciljevi, to je borba protiv siromaštva. Dakle, jer borba protiv siromaštva e, je nešto što je vrlo važno. Ne možemo samo tako otpisati neku zemlju kada postane prezadužena jer e, tu se radi o nekim temeljnim pravima koje moramo poštivati. I ne smijemo zatvoriti oči kada govorimo o siromaštvu drugih, e, čisto zbog toga što se zemlja prezadužila i sad je ona glavni krivac za e, svoju lošu situaciju. Dakle, ima i oni tu određenu odgovornost, ali nisu oni jedini. A pogotovo nije jedno stanovništvo krivo zbog situacije u kojoj se našli i kojoj su doveli određeni političari. političari. Nisam baš sve e, rekao, <laughs> ali moramo se fokusirati na one aspekte koji nisu dostatno uzeti u obzir e, jer nekad se ljudi boje previše upletati, uplitati u unutarnju politiku zaduženih e, zemalja, ali moramo stvoriti neki sustav koji će tražiti veću odgovornost od sviju. Evo, rado ću poslušati odgovore svojih kolega i nadam se da će oni iznijeti prijedloge koji će e, obogatiti i ove kratke komentare koje sam ja iznio. Hvala, Šarl. Sada imamo izvjestitelje u Sjeni. Bogan Venta, umjesto gospodina Šenfelda. Da, ja ću govoriti, ali e, umjesto kolega, ali ću govoriti na materinjem Problemi dugovanja zemalja u razvoju su jedna vrlo složena tema i o tome smo razgovarali na različitim konferencijama koje organizira UN e, i to na temu razvoja. S druge strane, e, krediti dozvoljavaju takvim zemljama da e, osnaže ulaganja Izgleda da nema francuskog prijevoda. Sad da. Da, sad imamo prijevod na francuskom. Ne, evo opet nemamo, Imamo nekakve tehničke probleme. Sad, imate sad prijevod? Da, sad izgleda u redu. Dobro, da onda počnemo od početka. Problem E, zaduženja i dugovana zemalja u razvoju je vrlo složena tema. O njoj smo razgovarali i tijekom različitih konferencija UN-a koje su posvećene E, financiranju razvoja. S jedne strane, krediti dozvoljavaju takvim zemljama da učinkovito e, snaže ulaganja. S druge strane, zaduženje kod drugih zemalja postaje pretežak teret e, koji zaustavlja njihove kapacitete, a čak se ne mogu ni onda zadovoljiti osnovne potrebe stanovništva. Kada govorimo o insolventnosti nekih jedinica, možemo reći da se tu često uključuju kod pojedinaca e, sudovi i neke druge institucije. Kada se radi o insolventnim državama, onda imamo vrlo ozbiljne posljedice. Stoga već desetljećima razgovaramo o stvaranju jednog učinkovitog međunarodnog mehanizma za upravljanje dugovima pojedinih zemalja i imamo isporazum iz Montereja iz ožujka 2009. koji se odnosi na e, financiranje e, održivog razvoja i čini se da je ono što je tu ključno e, i kada govorimo o nekakvom održivom poboljšanju u pogledu upravljanja dugovanja zemalja u razvoju E, nešto što je odgovornost e, a, tu govorimo o odgovornosti pojedinih zemalja mm, oni dakle tu je i odgovornost onih zemalja koje izdaju e, kredite na taj način bi se trebalo spriječiti velike šokove u pogledu nekih aspekata koji se kasnije mogu javiti. Dakle, ta vrsta menadžmenta je nešto što je vrlo važno. Oni koji uzimaju te zajmove ili kredite bi trebali biti krajnje odgovorni jer vrlo je važno dakle da se pomoć mora uvjetovati kroz neke prelimitarne uvjete, recimo kao što su borba protiv korupcije, transparentnost javnih e, financija i dobro upravljanje. I izvjestitelj u sjeni, gospodin Schönfeld, računa na dobru suradnju s izvjestiteljem. To bi bilo sve s moje strane. Hvala vam lijepa. Hvala, Dora Fonsu za socijaliste. Hvala lijepa, drage kolege, dame i gospodo. Uistinu mi je zadovoljstvo što sam ja izabran za izvjestitelja u sjeni ovog vrlo važnog izvještaja. Kada govorimo o održivosti zemalja u razvoju i pitanja njihovog zaduženja. Kada govorimo o posuđivanju javnih i privatnih e, e, institucija ili pojedinaca, možemo reći da je to nešto vrlo važno pogledu ostvarivanja ciljeva, međutim visoka prezaduženost može smanjiti ekonomski e, napredak i stvoriti vrlo ozbiljne rizike u pogledu održivog razvoja. Usprko značajnog e, napretka e, zemalja u razvoju što se tiče samog smanjenja duga i dalje to ostaje velikim problemom. Dakle, pomoć zemljama u razvoju i to na ispravan način treba ostati vrlo važnim prioritetom. Međutim, kako bi smo nekako e, zadržali određeni tempo u pogledu e, zaduživanja, mora se revidirati ta cjelokupna e, situacija i moramo imati jedan pristup gdje se mora sve više moći sagledati budućnost moramo se više pozabaviti time e, što mislimo po time da zemlja ima održivi ili neodrživi dug. Dakle, financijske institucije se pouzdaju određene analize i određene dinamike koje e, postoje, a ne uzimaju u obzir ljudska prava. I mi moramo na jedan dobar kontekst ljudskih prava i razvoja staviti tu cjelokupnu temu e, zaduživanja. Dakle, mora postati dobro zakonodavstvo kako bi se moglo upravljati tim dugovima Dakle, trebamo stvoriti i jednu zajedničku, općenitu uredbu koja će se odnositi za zaduživanje i to će omogućiti određenu e, horizontalnu analizu u pogledu dugovanja. Stoga e, UN-ova konferencija je u tom smislu vrlo važna. Međutim, većina zemalja se još uvijek ne drži e, načela koja su tu predložena i trebamo izvršiti pritisak da to oni učine u skoroj budućnosti. Hvala vam lijepa još jedan puta i naravno rado ću usko surađivati sa izvjestiteljima u Sjeni i sa izvjestiteljem pogledu ove vrlo važne teme. Hvala. Uh, Hvala. Naš sljedeći govornik je Sirin Sardetin. Hvala. Izvjestitelj je postavio neka pitanja. Meni je vrlo teško na njih odgovoriti. Još uvijek pokušavam shvatiti što mi trenutno analiziramo. Da li ovo izvješće koje je jedan široki pregled toga na koji način zemlje u razvoju postaju prezadužene ili analiziramo političke politike i način na koji mi pomažemo ili ne pomažemo zemljama u razvoju u smislu njihove zaduženosti. Ne znam u kojem smjeru želite ići. Već dosta vremena je prošlo od kada sam se bavila ovim dosjeom. 2000 godine sjećam se, to je bilo e, prije 17 godina kada se govorilo o dugovima zemalja u razvoju koji su nastali zato što su diktatori u tim zemljama kupovali flote zrakoplova koje nisu mogli otplaćivati i zapravo ti zrakoplovi nisu im uopće e, bili korisni ni za građane ni za otplatu dugova i tu je postojala odgovornost s naše strane da provjeravamo za što se troše ta sredstva, trošili se, se namjenski ili ne. Sada se pojavio jedan novi aspekt za moj klub, a to je takozvani blending. Nudimo razvojnu suradnju zajedno sa privlačnim zajmovima. Ne možemo uzeti e, razvojnu pomoć samu, već moramo njoj priključiti i zajmove. Što to znači za zemlje u razvoju? u smislu politike olakšavanja smanjivanja dugova gdje se sada nalazimo. Sjećam se kampanje Džubili prije 17 godina. To je bilo nešto što je tada bilo vrlo aktualno. Dugo vremena nisam čula ništa o tome. Izvjestitelj se dotaknuo te teme kada se radilo o smanjivanju dugova. Nismo došli do 7,7%, kao države članice EU-a nismo ni u prošlosti to ostvarile, no radimo na smanjivanju e, dugova u obliku postotaka i dalje radimo na tome. Ja mislim da to nije zdravo na taj način. Odakle dolaze aktualni e, dugovi, da li se radi o privatnim kreditima, jer čini se da sve češće privatni subjekti pružaju obveznice koje zemlje u razvoju preuzimaju. Jesmo li mi dio još uvijek tog sustava pozemljivanja koji je uzrok prezaduženosti zemalja u razvoju. Mi kao zeleni smo nedavno dogovorili napredni način uključivanja infrastrukture u zemljama u razvoju, no sve to vezano e, uz davanje kredita za te projekte jesmo li analizirali kako će to utjecati na stanje dugova u tim zemljama. I na posljedku mi imamo naše vlastita iskustva sa dugovima u EU koje nismo mogli otplatiti, pritom mislim na Grčku. Mi smo pomogli spašavati banke, banke koje su bile zadužene. Vidjeli smo da su države članice Europske unije dopuštale velike vojne infrastrukturne projekte koji su se prodavali Grčkoj i na taj način je ta Grčka zapravo postala dužnicom Njemačke. E, vidimo da moramo izvlačiti pouka iz toga, ne samo na strani onih koji su prezaduženi, već i na strani onih koji to omogućuju i zapravo rade na oslobođenju od dugova pokušat ćemo, ako već ne možemo napraviti dobro, barem ne činiti štetu. Hvala. Mislim da postoje jasne preporuke u tom smislu na sastanku Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda ove jeseni je upravo ova tema bila na dnevnom redu, Na pitanje što mi možemo napraviti, hoćemo li iznositi preporuke koje bi se zapravo mogle primjenjivati i na EU, a ne samo na zemlje u razvoju. Trebali bismo to možda vezati uz neke konkretne ishode i preporuke. Lola Sanchez. Hvala lijepa, Linda. Zemlje u razvoju su u zamci desetljećima, traže neprestano sve više i više novca. Mi financiramo njihove dugove, no da li ne financiramo i ljude koji su u teškoj situaciji. Da li ćemo tako premoćiti te financijske jazeve? E, mnoge zemlje u razvoju su prezadužene, čak i neke zemlje u EU, od financijske i gospodarske krize. Bilo je mnogo spašavanja, sanacija na temelju javnih fondova i spašavale su se banke. Od tada mnogo zajmova se odobravalo na međunarodnoj razini razvijenim i industrijskim zemljama. I te dvije kategorije zemalja su povećale svoju zaduženost. Vidjeli smo do sada neviđene razine dugova no i u zemljama u razvoju je također prezaduženost veliki problem. Došlo je do povećanja zaduženosti, a ima sve manje manje pomoći i postoje problemi vezani uz izbjegavanje plaćanja poreza. To je simptom pristranog financijskog sustava u kojem živimo. Dug u raznim zemljama ne samo da je neodrživ, već i mnogo javnog duga se temelji na zajmovima i to ima negativni učinak na razvoj i na poštivanje ljudskih prava i na zaštitu okoliša vrlo često. Ti, tim zajmovima se kupuju oružje ili idu u džepove elita. Najviše ima, ima upravo takvih dugova. IMF je utvrdio pravila na temelju kojih se može odrediti da li će neka siromašna zemlja moći otplatiti svoje dugove ili ne to je takozvani okvir za održivost dugova. Taj okvir ne uzima u obzir potrebe ljudi, već se temelji na ograničenim financijskim kriterijima. Ekonomisti koji s jedne strane određuju pravila za rješavanje tih kriza i agencije za određivanje kredita sposobnosti, boniteta, ne dozvoljavaju otpis dugova, niti predviđaju takav drugi mehanizam pomoću kojega bi se oni koji odobravaju kredite zapravo to činili nepošteno. Neki od tih kredita su nezakoniti. Postoje različite inicijative u Europskoj uniji koje su suočene sa političkim preprekama koje je potrebno prebroditi. Pošteno rješenje državnom dugu E, iziskuje međunarodni mehanizam koji bi uzeo u obzir financijske instrumente kojima bi država se pobrinula da ispunjava potrebe ljudi, a ne u tolikoj mjeri održivost duga. Mora postojati neovisnost kada se donose takve, takve, takve odluke i to mora biti dio jednog neutralnog foruma, bilo unutar UN-a ili na nacionalnoj razini što mora uključivati multilateralne, bilateralne i privatne zajmodavce i to mora biti dostupno svim državama koje su izložene riziku prezaduženosti. Također se treba osigurati pravo da se sasluša i civilno društvo i da one iznese svoje pritužbe sadašnje praksi i način na koji zajednica odlučuje o tome da li je određeni dug održiv ili neodrživ je neispravan i na teorijskoj i na praktičnoj razini. E, pristup IFA-a i zajednice zajmodavaca je sljedeći. Provjerava se da li postoji dostatan razvoj, rast i na temelju toga se odlučuje da li je dug određene države održiv ili ne. Okvir za održivost dugova ne uzima u obzir ono što se događa sa ljudima. Pojam održivosti dugova mora uzimati u obzir resurse kojim su potrebne određene zemlje kako bi prevladala siromaštvo i kako bi se uspostavila jednakost i ispunili ciljevi održivog razvoja. Zato bi analize e, dugova morala imati ljudsko lice. Moramo priključiti i pristup poštivanja ljudskih prava, ne samo analizu dugova. E, željela bih zahvaliti gospodinu Gerencu na njegovom govoru. Mislim da imamo zajedničku osnovu na temelju koje možemo nastaviti buduće pregovore. Hvala. Tija Karnje. Hvala. Ispričavam se izvjestitelju jer sam morao prethodno biti na jednom drugom sastanku. zemlje koje žele traže oslobođenje od duga, bilo od strane Europske unije ili bilateralno. Što mi mislimo o tome? I postoji li uopće neki realni izgledi za tako nešto? Nitko drugi se ne javlja za riječ. Pa sada u ime komisije imamo iz e, iz opće uprave DEVKO, gospodina Kovača ovdje, da li e, je komisija poduzela neke inicijative, da li imate informacije o tome i što se događa na razini e, Međunarodnog monetarnog fonda? Hvala. Mnoga od pitanja koja su spomenuta ovdje do sada, mi smo svjesni tih problema i zabrinuti smo zbog njih i pokušavamo zauzeti proaktivni pristup kako bismo riješili ovaj izazov održivosti u zemljama u razvoju. Vidimo da se stvari mijenjaju nakon visoke prezaduženosti inicijativa oslobođenja od duga, e, to su inicijative koje trebaju posljednjih 15 godina, uspjeli smo umanjiti razine dugova zemalja u razvoju u značajnoj mjeri do 2010. 2012. godine. Od 2014. godine vidimo e, veliko smanjenje zaduženosti zemalja u razvoju. E, proveli smo nedavno analizu toga i vidjeli smo da u zemljama subsaharske Afrike razine dugova su se povećale za 18 posebnih bodova u odnosu na BDP. Postoje dva pitanja koja su pokretači toga sukladno našoj analizi. Prvi je da postoje velike potrebe za razvojnom pomoći i financiranje svih programa to uzima u obzir da moramo ulagati više u zemlje u razvoju općenito, odnosno u afričke zemlje i to bi trebalo uključivati i privatna i javna ulaganja. I ako se ta ulaganja koriste na produktivni način i ako se uspije proaktivno upravljati dugovima, to bi trebalo dovesti do ishoda održivog razvoja. No to se ne događa baš uvijek. I ono drugo što povećava dugove u zemljama u razvoju su međunarodne kamatne stope koje su iznimno niske trenutno i koje omogućuju institucijskim investitorima da ostvaruju se već veći prinos, sve više više riskiraju u ta riskantna okruženja i na taj način mnoge zemlje u razvoju izdaju obveznice u eurima, odnosno u američkim dolarima i pronalaze investitore koji su ih voljni financirati. Stoga, u istinu, moramo od 2015. godine e, međunarodna zajednica je uvidjela ovu potrebu da se moraju povećati pojačati ulaganja. Govorili su o pretvaranju milijardi u bilijune, a sada su vidjeli da će to imati utjecaj na razinu dugova i da se mora proaktivno s tim procesom upravljati. Surađujemo sa IMF-om, Svjetskom bankom i UN-om, jer to su institucije koje rade na racionalnoj razini kako bi učinile dugove zemalja u razvoju održivim. Već je bilo spomenuto da IMF ima okvir za održivost dugova i taj program je nedavno ažuriran, osuvremenjen. Svjetska banka također ima instrument za upravljanje dugovima kojemu doprinose i Europska komisija. Surađujemo sa Svjetskom bankom i pojedinačnim zemljama kako bismo poboljšali kapacitete u pojedinim zemljama kako bi same mogli analizirati svoje dugove, upravljati dugovima, preuzimati valutne rizike, rizike refinanciranja i sve druge operativne rizike. Također smo zabrinuti zbog dostupnosti podataka o svemu ovom, to je temeljni problem kojeg mi vrlo ozbiljno svačamo. U mnogim zemljama postoji velika količina skrivenih dugova u smislu e, prikrivenih obveza u javno-privatnim partnerstvima o kojima se ne izvješćuje onako kako bi trebalo. Također postoje i pitanja vezana uz javni sustav upravljanja dugovima, ako one nije dizajniran tako da omogućuje demokratsku odgovornost i uključivanje nacionalnih parlamenta koji bi pratili situaciju sa dugovima, to stvara mnogo problema. U pojedinim zemljama pokušavamo uspostaviti politički dijalog i pratiti makroekonomski okvir, jer je situacija sa dugovima nešto što se mora sagledati u kontekstu sveukupnog makroekonomskog okvira i fiskalne politike koju provodi određena zemlja. Vidjeli smo da moramo razlikovati zemlje koje imaju bogate resurse i zemlje koje imaju više diversificirano gospodarstvo i vidjeli smo da one zemlje koje su suočene sa najvećim problemima su zemlje koje imaju mnogo resursa i koje izvoze naftu kratkoročno, jer one su u posljednje dvije godine pretrpile veliki šok sa smanjenjem cijena proizvoda. E, druge zemlje nemaju problem u smislu takve održivosti, Slika je vrlo šarena. Oni koji imaju izvozne proizvode, to je vrlo su raznoliki. Neki su uspjeli održati nisku razinu fiskalnog deficita i zato upravljivu razinu e, upravljanja dugom. Još nešto što nisam spomenuo. Slažem se da je i komisija zabrinuta zbog toga što ne postoji međunarodni okvir za restrukturiranje dugova kada zemlja zapadne u dugove, to se dogodi ad hoc i tada se treba sklopiti sporazum u suglasnosti svih vjerovnika. Ima mnogo vjerovnika koji su nekooperativni i u budućnosti to moramo nekako riješiti. Drugi problem je na koji način su zajmodavci odgovorni vidimo da postoji pomak sa e, državnih vjerovnika u smjeru privatnih vjerovnika i novih bilateralnih vjerovnika. Na primjer, uglavnom se prije to radilo u prošlosti o tzv. Pariškom klubu u Europi, SAD-u, to su bili glavni e, zajmodavci zemljama u razvoju, a sada i zemlje u e, nova tržišta nastajanju također posuđuju mnogo novca. Okvir za restrukturiranje takvih dugova, dugova nije uopće još uspostavljen. E, pitanje odgovornog posuđivanja novca. 2012. godine UN je izdao načela za odgovorno pozemljivanje i posuđivanje novca. I to su načela koja bi svi zajmodavci, zajmoprijematelji trebali uzimati u obzir. No, to je lijepi dokument koji je samo ostao slovo na papiru, nije implementiran ove godine. G20 je otvorio to pitanje u dokumentu od pet stranica koji sadrži skup načela koja bi svi oni koji posuđuju novac i e, dižu kredite trebali uzimati u obzir. No to je samo još jedan dokument koji bi se trebao implementirati. To je sve što pokušavamo trenutno napraviti, pokušavamo biti proaktivni i naravno da donosimo analize redovno informiramo naš menadžment o tome i e, naša izoslanstva također. Hvala na ovoj informaciji. Šal, želiš li opet nešto reći? Da, hvala gospođo predsjedateljice. Počeo bih s pitanjem koje smo već čuli. Ono što sam na početku rekao, bilo je to da ideja je da svi protagonisti postanu odgovorni i svi koji su uključeni u stvaranje duga, oni koji posuđuju, privatni posuditelji, javni posuditelji i oni koji posuđuju zemlje u razvoju, odnosno kako da svi postaju odgovorni Mislim da bismo trebali pa razmisliti o kodeksu ponašanja. E, pravila postoje, ali nema kodeksa ponašanja. Komisija nas je to upravo podsjetila. Mislim da moramo razmisliti o načinu kako možemo učiniti sve te protagoniste odgovornijima. E, prvo je evropski odgovor na taj problem, o tome ću, govoriti o ovom izvješću. Evropski odgovor, to će biti ono o čemu ću govoriti, je kako se pobrinuti da E, se e, dugo može upravljati. Rekli ste da ne bismo trebali lako posuđivati, ne zemljama koje su korumpirane i da bismo trebali odvratiti e, one koji žele posuditi, da posuđuju od privatnih posuditelja. Privatni posuditelji moraju biti odgovorni. Zašto to nisu radili u prošlosti? Zato što su znali da će ih netko spasiti, e, da će to biti iz javnih fondova ako dođe do velike krize. To smo vidjeli u 2007. godini. To se dogodilo. Dakle, privatni posuditelji, privatni kreditori se e, kriju za načela da postoje oni koji su preveliki da ne uspije. Moramo poduzeti neke mjere da učinimo te ljude odgovornima. Ne vidim kako možemo od banke tražiti da posudi novac nekome tko gradi kuću a da ne, ne pruži pritom dovoljno dokumenata koji potkrepljuju e, tvrdnju da banka neće preuzeti previše rizika. Ako to radimo tako u privatnim posudbama, zašto to ne primijenimo u e, slučaju kad banka posuđuje zemljama u razvoju ili poduzećima koji tamo posluju. Moramo isti princip primijeniti. To je ono što moramo učiniti. Također moramo institucije učiniti e, odgovornim e, kreditorima, bilo da se radi o Svjetskoj banci ili Međunarodnom monetarnom fondu. MMF posuđuje kratkoročno, najviše tri godine je te, rok otplate, svjetska banka daje dugoročnije zajmove, MMF sa tog stajališta. U ovom trenutku, nije to uvijek bilo tako, ali u ovom trenutku je dio rješenja jer MMF e, kaže i govori to sljedeće europskim kreditorima koji su posudili e, Grčkoj. Ako zemlja ne može vratiti, onda ih ne posuđujete novac, nego im posuđujete na druge načine. To se treba odnositi i na zemlju razvoju. Ako u zemlji vlada, vlada korupcija, a ako se korupcija proširila cijelim javnim sektorom, ako vlada u e, e, zemlje kao e, karcinom, moramo naći načine i uvjete da pomognemo toj zemlji, moramo naći prostor za civilno društvo da intervenira tamo gdje to nije mogla vlada i država. Sa tog stajališta moramo imati dovoljno sredstava na raspolaganju da financiramo projekte i programe i da pružimo bolju podršku. Uvijek postoje neki kanali koje možemo koristiti da bismo pomogli. Dakle, ako su normalni kanali zagađeni, korumpirani, postoje drugi načini da se narodu pomogne. Eto, to sam pokušao reći u mojoj prezentaciji. Moramo se pozabaviti ulogom svih čimbenika koji dovode do pogoršanja situacije i do toga da e, dug postaje neodrživim odnosno da nedostaje kontrola države u određenim područjima. Moramo vidjeti kako e, utjecati na protagoniste. Ja u ovom području već radim sedam e, godina i uvijek govorimo jedno te isto. Kako da protagoniste učinimo odgovornima? Jutro sam se sreo sa bivšim premijerom jedne afričke zemlje koji se jako uvrijedio što nije došlo do većeg napretka u njegove zemlje u borbi protiv korupcije. Proveli smo jedan sat razgovarajući o tom problemu i pokušajući vidjeti što se može učiniti. Na kraju tog jednostavnog razgovora smo rekli da u svakoj državi postoji nekoliko tucete ljudi koji drže ključ moći i koji jako utječu na e, javne poslove. I ako ti ljudi koji drže te e, ključne pozicije, ako su imuni na korupciju, ako su dovoljno odgovorni, onda se može napraviti napredak, može doći do napretka. No, ako naši partneri ne mogu prihvatiti takav minimum, onda e, smo osuđeni na propast. Bez obzira jesu li zaduženi ili ne, te zemlje će e, biti u velikim problemima. Dakle, e, ukidanje duga nije rješenje već panacea, panacea za te zemlje je da se poboljša e, vladavina e, počevši tim koji u, sebi, u svojim rukama drže e, ključ vladavine počevši sa parlamentom većina članova parlamenta u tim zemljama uopće nema nikakav utjecaj na javne poslove. Njih se ne sluša. Taj bivši premijer s kojim sam razgovarao je rekao da jedina rasprava u kojoj se angažiraju je zapravo poboljšanje air conditioninga e, u njihovim dvoranama. To pokazuje nedostatak odgovornosti i nekakvu ljenost, ako hoćete. Moramo zapravo Prodložiti razmjenu sa tim parlamentarcima. Neka dođu ovamo, neka sjede na našim odborima za kontrolu proračuna, za proračun da znaju kako pokrenuti stvari, kako nadzirati trošenje javnih sredstava. Mislim da moramo pokušati više e, utjecaja pokazati u tim područjima gdje se stvari opetuju iz godine u godinu, iste se stvari ponavljaju. E, I to je frustrirajuće kad se stalno govori o jednom te istom. E, kriza kroz koju smo nedavno prošli, monetarna, financijska kriza, kriza proračuna, gospodarska kriza. A, to je sve zapravo povezano jedno s drugim. To je zapravo višestruka kriza kroz koju smo prošli i je rezultat tog začaranog kruga koji želimo prekinuti. Moramo taj začarani krug pretvoriti u dobar krug. E, Đorgić je govorila o tome da svi moraju biti e, odgovorni, svi koji su u ovo uključeni, sva tijela, svi ljudi koji mogu utjecati na e, javnu zaduženost određene zemlje, jer zaduženost je važan element, ne jedini, ali to je važan element. Došlo je do, u prošlosti i do nekih poboljšanja, mogao bih o tome i, govoriti nadugočko i naširoko o svim tehnikama koje su nam na raspolaganju da bismo olakšali e, zemlje, ali najviše se moramo usredotočiti na sprečavanje problema. To je Pariški klub. E, rasprave se odvijaju u međunarodnim monetarnim institucijama upravo o tome ali važno je da političari koriste kreativnost i maštu, ako hoćete, kako bi osigurali da rezine zaduženosti budu održive i da im se njima može upravljati. I to ne samo u smislu utjecaja na dug, već i također u smislu budućeg e, djelovanja investicijskih fondova u Africi. E, upravo razmišljamo o onome što je reklo predsjednik komisije jučer o jamstvima za ulaganje. Procjenu rizika treba e, provesti i ako se risk smatra prihvatljivim i opravdanim, onda je takvo ulaganje također opravdano. No, ako je vrlo očito da ćemo biti prevareni, E, da mislim da se treba povući iz takvog ulaganja. Mislim da ljudi vide stvari isto kako i ja, kao što i ja vidim i naglašava e, važnost e, Monterejskog sporazuma i mislim da je rekao da E, ukidanje duga nije panaceja, ni lijek za sve. To zapravo samo e, priznaje neuspjeh. Mi želimo izbjeći te e, neuspjehe. Gospodin Franculika je govorio o državosti dogovanja kao prioritet, zatim gospodin pitanje gospodina Konjesa je bilo malo složenije e, jer je govorio o različitim protagonistima koji djeluju u određenom području, recimo Evropska unija, Kina, na primjer. i š, govorimo o tome što se događa ako vi ukinete nekoj zemlji duga, oni posude od Kine, osjećate se prevarenima i treba tu biti jako oprezan. Zahvalan sam i našem odboru i komisiji na njihovim doprinosima ovoj raspravi i mislim da ćemo vrlo brzo e, odgovoriti zaista ću se posvediti političkom aspektu koji treba naglasiti u odgovoru na ovu pojavu. Treba zapravo naglasiti preventivu i bolje upravljanje javnim e, dugovima i kao odgovor na posudbu. Također radi se o moralu i časti e, koja, koje su važni kad sam govorio o, informalnim gospodarstvima ovih zemalja, neformalnim gospodarstvima ovih e, zemalja, kad vidite da u Africi postoji taj problem E, otplate dugova, vidite da u tim zemljama postoje vrlo e, snažna neformalno gospodarstvo e, posuđuje se recimo ženama i te žene mogu otplatiti svoja dugovanja to su skromne svote novaca koje se mogu posuditi i to jako visokim kamatama koje bi zapravo trebalo zabraniti tako visoke kamate. E, jer e, kreditori, oni koji posuđuju na novci moraju e, osigurati stručni savjet u tom sektoru o tome kako da najbolje koriste novac koji su posudili. I u tim područjima to funkcionira. Ako žena koja uopće nije školovana, nije obrazovana, iako uspije otplatiti dug na takaj e, način kroz te pristupe mikroposuđivanja, e, uopće ne vidim zašto neko tko je obrazovan to ne može napraviti. Ha, naše zemlje bi to trebalo isto moći e, napraviti kad vidimo što se događa u financijskoj krizi. Dobro, kolege, Šal, mislim da ćemo uskoro dobiti vaše izvješće u našem odboru i onda možemo se njime pozabaviti, ali uglavnom sada znate da se morate usredotočiti na nekim jasnim preporukama. Hvala, sada možemo prijeći na točku 13, vrlo važna točka. Radi se o višegodišnjem financijskom okviru Paul Rubik je naš izvjestitelj i mišljenje smo dali e, odboru za proračun i to će odrediti financije Evropske unije od 2020. nadalje. E, vrlo je malo stvari koje bi trebale biti važne za ovaj odbor nego ova rasprava o višestrukom financijskom okviru. E, Pol, eto, predem reći tebi odmah, bez odlaganja. Hvala lijepa. Mi svi znamo da ovaj višegodišnji financijski okvir e, naravno je obilježen određenim nesigurnostima jer u skladu sa Lisabonskim sporazumom je trebalo staviti na raspolaganje 1,24% na raspolaganje a vidjeli smo da su se sve više reducirale e, ti postoci, dakle sada smo i ispod 1%, pa se treba postaviti pitanje da li možda s ovim novim programom e, parlament e, bi ipak trebao doći do 1,24%. Mi svi znamo da od da od BNP-a dakle želimo imati taj cilj vezan uz 0,7% našeg BND-a a nije baš moguće dosegnuti tu brojku. Trenutno u europskom proračunu imamo za obveze u godini 2018. smo povećali, dakle to na 160 milijardi i mislim da sljedeći okvir, odnosno u sljedećem okviru moramo razmisliti koliko će on trajati i to je opet povezano naravno sa Britancima i s time koliko će oni odobriti, na koliko možemo tu računati i da li ćemo imati ono situaciju 5 plus 5 e, godina. Dakle, te stvari još za sada nisu jasne naravno da je jasno da se trebamo držati i međunarodnih ciljeva, znači e, provedba ciljeva održivog razvoja ovdje mora biti u središtu. Mi e, upravo mislimo da ciljevi 2, 6 i 7 su od posebnog značaja kada govorimo o fondovima Europske unije i naravno tu se postavlja pitanje e, sigurnosti u pogledu zdravlja, prehrane, e, pitanje dakle energije, industrije, inovacije, kako to sve povezati. Dakle, tu trebamo stvoriti jedan lijepi okvir za sve to zajedno i u skladu e, s time i u skladu s tim brojkama mora nekako predstaviti ovaj novi višegodišnji financijski okvir trebamo mobilizirati privatni sektor ne samo u Europi, već isto to trebamo globalno učiniti i potaknuti i sa ovim list developed countries e, gdje trebamo iznijeti različite modele. Mislim da je važno da u našoj europskoj politici susjedstva imamo to načelo more for more i taj pristup je uistinu nešto što je vrlo važno. Stoga se tu postavlja pitanje ne bi li se tu trebali pobrinuti da u fokus Europe stavimo tu razvojnu politiku i možda i neke aspekte koji nisu toliko pod nadležnosti Europskog parlamenta i ovog odbora, a da to ipak nekako dovedemo pod naš proračun, jer mislim da je tu vrlo važna učinkovitost kada govorimo o razvijanju različitih programa. To će u svakom slučaju biti od koristi. Trebali bi barem razmisliti o tome i vidjeti koje druge resurse tu možemo koristiti, bilo da se sad radi o javnim ili o privatnim da li se radi o nekakvim lokalnim ili međunarodnim. Tu imamo čitav niz razmatranja, a na europskoj razini imamo te fondove, takozvane trust funds, u tu namjeru, za tu namjeru Trebamo načelno razmisliti o tome, stoga me uistinu sada zanima poslušati mišljenje naših kolegica i kolega gdje oni misle da u ovom višegodišnjem financijskom okviru trebamo staviti težišta i onda ćemo moći razviti jedan dokument koji će se moći koristiti kod pregovora. Hvala vam lijepa. Um, thank Hvala. Javili su se za riječ Ali Šlajn za s, klub socijalista kao izvjestiteljica u sjeni. Hvala predsjedateljice i gospodine Rubik. Mislim da je vrlo važno da ovaj odbor Radi na snažnom mišljenju. Prošli tjedan smo se složili o proračunu za 2018. To nam daje vrlo e, zabrinjavajuću sliku koji e, prethodi e, sljedećim pregovorima za višegodišnji proračun. Fokusiramo se samo na sigurnosnim prioritetima i u našem susjedstvu. Evropska unija očito se ne bavi većim slikom u 2030. Afrika će biti deset puta veća od Europe investiranje e, u razvoj Afrike, investiranje u e, prosperitet e, Evropske unije, zato nam treba ambiciozni višegodišnji financijski okvir i moramo zapravo provesti u djelo običanje od 0,7%, znači moramo podići plafon jer nove obveze zahtijevaju nove resurse, konzistentnost, trans transparentnost i predvidljivost fondova. E, to je najvažnije za ljude koji su e, suočeni sa e, siromaštvom i klimatskim promjenama. Konsistencija je ono što nam treba u našim obavezama. Moramo odvojiti sigurnost od suradnje u razvoju E, sigurnost možda ima pozitivan e, učinak na razvoj, nema o tome sumnje, ali to nije dobro korištenje ODA. Mora biti posebni instrumenti za e, sigurnosne intervencije i vrlo je dobro da potencijalno spajanje na naslova 3 i 4 sada više nisu aktualni. Moramo razviti suradnju koja će se baviti domaćim interesima, naročito u području migracija. Problem fondova za Afriku, sve postaje instrumentalno e, za cilj, a to je e, e, sprečavanje migracije i to zabrinjava u smislu E, vlasništva i e, prioriteta zemalja koje primaju imigrante e, Moramo restaurirati integritet razvojnih fondova i uvjetovanost i glavni prioritet mora biti podržavanje zemalja u razvoju, a ne da se služi interesima Europske unije kao što, u područjima kao što je sigurnost imigracije. Također moramo razmisliti o EDF-u koji je veliki iznimak, iznimak proračunskoj jedinstvu znamo da smo suočeni sa mnogim nepoznanicama kao što je recimo utjecaj Brexita, plafoni, ali zaista moramo razmisliti o ovome u ovom trenutku. Mislim da e, pojednostavljanje eksternih e, financijskih instrumenata EU unije je vrlo važno da se E, e, pojača e, nadzor. Instrumenti izvan proračuna se treba koristiti samo ograničeno vrijeme za specifične ciljeve. Korištenje fondova u različitim e, situacijama se razumljivo, ali borba protiv siromaštva i e, korijenski uzroci e, migracije, nisu ono što treba riješiti na kratke staze. Proračunsko jedinstvo mora biti pravilo i stvaranje instrumenata izvan proračuna mora biti iznimka. Nove obaveze iziskuju nove resurse, potrebe za fondove koji će iznaći novce iz drugih resursa i to pokazuje kako resurske Evropske Europske nisu dovoljni da se postignu ciljevi i udovolji obaveza. E, novi eksterni plan ulaganja moraju se rukovoditi transparentnostu i odgovornošću e, ne odričemo važnost privatnom sektoru u postizanju održivog razvoja ali moramo pristupiti oprazno i moramo imati jamstva s e, jakom e, zaštitom ljudskog prava, moramo se fokusirati na lokalne mikro e, i male poduzeća, a ne ono što su privatna poduzeća na razini Europske unije. Govori se o održivanom razvoju i amandmane na prvi nacrt će ići u tom smjeru i unaprijed se radujem e, e, konstruktivnom radom sa gospodinom Rubikom i svim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala vam na pažnji. Thank you very much. Uh, for the Hvala, Charles za liberale, izvolite. Prvo zahvaljujem gospodinu Rubiku što je uveo e, nas ovu raspravu i to na svoj običajni dobar način. Komisija se slaže sa većem financiranju sljedećih pet ili sedam godina. Nismo baš sigurni e, koje će biti razdoblje, ali Europski parlament e, podržava to što je čuo. Oni koji ne podržavaju to su neke države članice koje neke plaćaju, neke žele novac, a neke pokušavaju spriječiti proces alternativnog financiranja. To je ona slaba karika jer kad želimo nešto zabraniti, uvijek e, dođe do vrlo snažne i vrlo učinkovite e, učinkovitog otpora. Trenutno nas brine Brexit i pitanja povezanih sa proračunom. Ako do Brexita zaista dođe do 2019. godine, e, bit ćemo lišeni jednog od najvećeg e, donatora razvoju najvećeg doprinositelja našem proračunu, zaista će nam faliti resursi u financiranju politike razvoja Europske unije i drugo, također važno je činjenica da nemamo dovoljno fondova da to potkrijemo i to će dovesti do ozbiljne situacije, zaista. Jer ako države članice nastave okljevati u e, davanju novaca, onda ćemo imati natjecanje između velikih političkih sektora da dobiju fondove iz evropskog e, proračuna, politika zajednička poljoprivredna politika, regionalna politika, će se natjecati recimo sa istraživanjem i tako dalje, tako dalje. Doći će do zbrke i to prave velike zbrke. Dakle, zaista se moramo pozabaviti situacijom koja će e, uključivati e, ovo rezanje proračuna koje će biti značajno. Radi se dakle o pitanju proračuna Europskog e, fonda za razvoj, Europski parlament je promatrač u procesu e, koji se tu odvija, a ako fondovi, razvojni fondovi Europske unije potpadnu pod proračunsko smanjenje, onda to postavlja se pitanje hoće li to povećati fondove koji su dostupni u Europskoj uniji ili hoće li to smanjiti opseg takvih e, fondova i imat ćemo isti učinak, isti rezultat kao što smo e, ga imali sa situacijom u koju sam upravo opisao, koja proizlazi iz Brexita i to će zaista biti vrlo loša situacija jer ćemo biti lišeni resursa i još jednom ću reći da postoje neke države članice koje oklijevaju u svojim doprinosima, koje to nerado čine. I to, ta, tada se postavljanje i pitanje donošenja odluke na razini država članice i regionalnoj razini. Uvijek postoji način da, da se zaustavi i e, odgodi proces i zaista me brine što će biti sa ovim e, pitanjem. Moramo biti odlučni e, u, u tom smislu. I moramo mm, jako biti oprezni i paziti na te opasnosti koje nam prijete nakon ovog razdoblja. Zelene, a zatim Gospodža gospođa Hidata e, prvo za zelene. Uh, um, hvala. Htjela bih se zahvaliti gospodinu Rubiku na njegovom nacrtu i mislim da svi možemo očekivati da će se to nadopuniti. Nema ništa čim se ne slažem, ali htjela bih nešto dodati. Ono što me uistinu moći ovih dana Mislim da komisija već e, razmatra u istinu o velikoj prenamjeni i promjenama u pogledu razvojne pomoći. Ja sam jutros pokušala malo već o tome razgovarati jer sam mislila da bi bilo dobro barem malo e, uvesti neku uzbunu među države članice dok su tu e, potrebna je veća fleksibilnost da, fleksibilnost je potrebna. Mi znamo da postoje toliko humanitarnih kriza da nam je potrebna fleksibilnost kako bi mogli na njih odgovoriti. Ali što je s dugoročnim ciljevima? Ako dođe do toga da komisija koji spoji postojeće instrumente kako bi se mogli lakše koristiti, čak i za nedefinirane svrhe, što će se dogoditi s pravnom osnovom? Mislim da je to ono o čemu sada trebamo razgovarati. I bojim se da bi to mogao biti dio pokušaj da se više nekako ide prema vanjskim aktivnostima i onda imamo naglasak na migracijama, na vojnoj sigurnosti, ali mislim da mi kao parlament i mi kao odbor se moramo držati osnovnih zahtjeva vezano uz razvoj i dugoročne ciljeve. Dakle, uz osiguranje ovog humanitarnog dijela i proračuna. Ono što je gospodin Rubik ovdje naveo u svom nacrtu, e, vidimo da je uistinu potrebna pomoć za one zemlje koje su najmanje razvijene ali potrebna nam je određena koherentnost e, da imamo posvuda e, ostvarivanje tih ciljeva održivog razvoja i u svim područjima politike. Tijekom jutra sam primijetila da je britanski kolega iz Westminster Estonskog parlamenta već govorio o Britaniji u Europi. I to mi je uistinu bilo žao čuti. Ja se uvijek nekako nadam nekom čudu i u području razvoja uistinu moramo ostati blizu koliko god možemo Britanija. Britanija treba ostati što je bliže moguće Uniji. Jer mi dijelimo tu iste ideje u pogledu toga kako bi trebao funkcionirati razvoj. A što se tiče ove gornje granice, slažem se sa prethodnim govornicima da će doći do povećanja potreba. Iako Europa želi zadržati svoje dostojanstvo, moramo se pozabaviti tim gornjim granicama. I kao što je Charles Görens rekao, rekao je nešto u smislu toga da idemo, što si <laughs> rekao, prema dakle vrlo nemirnim vremenima. Da, evo pogledajte klimatske promjene. Naša španjolska kolegica je govorila o utjecajima e, e, klimatskih promjena na Iberiji. Dakle, trebamo mudro koristiti naš proračun i za klimu. Trebamo kompenzirati to što SAD ne želi tu preuzeti nikakve odgovornosti. ali ja uistinu mislim da bi tu trebali imati vrlo otvoren razgovor e, s komisijom u pogledu ovih novih radikalnih poteza, u pogledu toga što će se dogoditi s tim instrumentima. Da, o tim instrumentima ćemo još govoriti. Dakle, prvo ćemo govoriti o višegodišnjem financijskom okviru, onda o instrumentima. Da, ali u pravosti tu ima nekih stvari o kojima uistinu trebamo i mi sudjelovati. Mirej, da na Mislim da je prvi puta da ste došli u naš odbor, tako da vas uistinu pozdravljam. Da, tako je, ja sam nova u vašem odboru i nadam se da ću moći doprinijeti vašem radu. Isto tako bi se željela zahvaliti gospodinu Rubiku na njegovom radu. Kada govorimo o ovih 17 ciljeva održivog razvoja. Oni su vrlo važni, ali prije svega je bitno države i drugi čimbenici kao što su organizacije i tvrtke isto trebaju odigrati svoju ulogu. Dakle, pojedine zemlje su isto tako vrlo važne u smislu da moraju poštivati obveze koje su preuzele. A što se tiče profitbe ciljeva, zemalja u razvoju, države članice trebaju donijeti odluke u pogledu opravdanih troškova koji mogu nastati. Rado ćemo pomoći što se tiče obrazovanja, hrane, vode, zdravlja, infrastrukture, kada govorimo o inovacijama i upravljanju to bi trebalo promovirati, a da se ne izgube iz vida e, najvažniji ciljevi. I trebalo bi dakle investirati u javne e, prostore, dakle na taj način isto tako djelovati potrebna je i humanitarna e, u slučaju kriza i svi moraju imati identificirane svoje odgovornosti kako ne bi žrtve plaćale, već oni koji su uzrokovali određene probleme. Ja osobno mislim da ne smijemo kriviti Brexit e, u pogledu gubitka sredstava za razvojnu pomoć. Ne bi trebalo koristiti jednu tako osjetljivu temu i na taj način prebaciti e, krivnju na Britance koji su jednostavno donijeli suverenu odluku. Sama bih željela nešto reći. Kao prvo, cijelo to pitanje, dakle ovih pitanja izvan proračuna. Imamo sve i više tih trust fondova. I dobro je da su oni možda izvan proračuna ako ljudi uplaćuju u njih onda mi se baš ne čini da je upravdano da ih imamo, da imamo puno takvih fondova, a da nemamo nikakav demokratski nadzor nad njima da ne znamo tko i koliko se uplaćuje. Što se tiče vašeg izvješća i točke 5, e, Kada govorimo o fondu za razvojnu e, pomoć, e, trebamo biti svjesni da e, more postojati određena jamstva za gornju granicu, jer ako povećamo previše tu gornju granicu, onda može biti doći do problema u pogledu Europskog razvojnog e, fonda. A to me opet dovodi do Brexita. U Ujedinjenoj kraljevini, a trebam čisto reći da su to činjenice, da Ujedinjena kraljevina uplaćuje gotovo 15% e, posto E, u taj Europski razvojni e, fond. E, dakle, tu se radi o vrlo velikim iznosima. Onda nadalje se tu isto tako uplaćuje kada govorimo o razvojnoj pomoći i kada onda Ujedina kraljevina napusti Evropsku uniju, to će doći do određenih nedostataka. Dakle, nećemo imati sredstva na a Ja se nadam nakon Božića će doći do određenog sporazuma, da ćemo preći u drugu fazu naših pregovora, pa onda možemo govoriti, govoriti o budućem odnosu između Europske unije i Velike Britanije. I možda će doći do toga da će Ujedinjeni kraljevina, koja je veliki eh, donor u pogledu razvojne eh, pomoći, da će možda naći neki način da i dalje surađujemo. Ne znam kako bi moglo doći do toga. Ja ne govorim u ime svoje vlade, već govorim svoje vlastito ime. Dakle, bilo bi razumno tu naći neki zajednički jezik. I tu onda možemo razgovarati dalje o Europskom razvojnom fondu. Dakle, ovo je vrlo važno izvješće Mislim da nam je potrebna rasprava o Europska razvojna fondu. Moramo čuti od komisije kako oni to vide, a ove gornje granice su nešto o čemu ćemo zasigurno morati govoriti, jer ovo je proračun nije za 2021. godinu, odnosno do tog razdoblja, već se ovo odnosi na ciljeve održivog razvoja. Dakle, to je vrlo važan proračun Nitko se drugi nije javio za riječ, a Van će nam nešto reći o tome kako komisija trenutno razmišlja o tome. Hvala lijepa. Evo, tri ideje koje bih podijelio s vama u pogledu ovih e, preporuka. Kao prvi komentar, Mislim da ovaj sljedeći VFO je jedna velika mogućnost e, da ovaj financijski e, okvir Europskog razvojnog fonda prebacimo nekako na ovu razinu međunarodnih e, obveza i dakle tu su i ciljevi državog razvoja i mi se referiramo na Addis Abebu i na sporazum jer tamo Europska unija e, obnovila e, svoju obvezu u pogledu 0,7% BND-a i što je važno imamo ovaj cilj od 0,2% za najmanje razvijene zemlje. Dakle, to ne počiva samo na razini Europske unije, to i na državama članicama, ali istovremeno je to vrlo važno za cjelokupnu razinu Europske unije, da ona sudjeluje u tome. Dakle, e, u pripremama za sljedeći višegodišnji financijski okvir i ja mislim da bi se ta razina ambicije trebala odraziti i u obnovljenom okviru za kreiranje politike, pogotovo kada govorimo o novom europskom konsenzusu o razvoju. Nadalje bih rekao nešto vezano uz ovaj razgovor o Europskom razvojnom fondu i proračunu. Dakle, tu se prati to pitanje volumena, jer e, naravno tu se postavlja pitanje gornje granice i razine ambicije koje mi možemo imati unutar Europske unije. Istovremeno bih želio naglasiti dvije danje vrlo važne teme koje će se postaviti dakle kod proračuna i EDF-a. To je pitanje pričuva koje trenutno imamo o EDF-u. Da i to pitanje fleksibilnosti. Postojeći ERF, dakle Europski razvojni fond, ima dostatna sredstva, a kad govorimo o nekim dodatnim sredstvima u pogledu mogućih prioriteta, jer ono što smo mi vidjeli da ne možemo predvidjeti što će se dogoditi u sljedećem razdoblju. Stoga te pričuve su istinu vrlo velike vrijednosti kako bi se mogli nositi sa tim mogućim promjenama. Tu će se onda postaviti pitanje što se događa s takvim pričuvama i kako bi to mogli integrirati u proračun. Drugi komentar koji bih htjela danas s vama podijeliti je da imamo određene elemente posveć ERF-a koje nećemo moći uključiti u proračunu i tu se najviše referiram na određene troškove Imamo takozvani African Peace Facility, dakle instrument za mir. Tu su određeni elementi koje zakonski gledajući nećemo moći pokriti kroz proračun. Pa trebamo vidjeti da li može se tu poslužiti e RF-om, što učiniti s takvim troškovima i što se tu može učiniti izvan samog proračuna i to je povezano sa tim razgovorom u pogledu troškova za obranu i sigurnost. A treće što bih želio podijeliti s vama se odnosi na samu arhitekturu tih instrumenata. Sa tim novim okvirom politika i s obzirom na višestrukost instrumenta koje mi trenutno imamo, ja sam upravo sad provjeravao, trenutno imamo 15 različitih instrumenata. Ja sam sad to uspoređivao i recimo u glavi 2 koja se odnosi na prirodne resurse imate jednu posebnu situaciju, recimo onda opet pod četiri imate više struke instrumente. A to je loše za samu učinkovitost, jer dovodi do prevelike složenosti, pa treba razmisliti i vidjeti kako bi to mogli učiniti jednostavnijim E, s obzirom na sljedeće generacije programa koje slijede. Tako da budemo učinkoviti, a da situacija bude manje složena. Naravno, to neće biti na štetu određenih ciljeva politike i onoga što se želi postići, pogotovo što tiče vanjske politike. Evo, to bi bilo otprilike razmatranja koje bih ja želio podijeliti s vama. Hvala vam lijepa. Paul Rubik für Bemerkungen äh, Želio bih se zahvaliti na svim ovim komentarima koji su za mene vrlo dragocjeni. U području razvojne politike radi se o tome da moramo pronaći dodanu vrijednost na koji način može Europska unija biti bolja i ponuditi dodanu vrijednost u odnosu na nacionalne instrumente razvojne pomoći. Vi svi znate da visoke troškovi na nacionalnoj razini znače da će se oni još više povisiti ako ne surađujemo. U smislu subsidijarnosti moramo još neke stvari pronaći i mislim da i Brexit sa druge strane može predstavljati priliku za jednu novu suradnju na novoj osnovi sa novim težištima i vidjet ćemo na koji način će se financije dalje razvijati. Moja želja bi bila da plaćanja Europskoj uniji, to je troškovi Brexita budu uključeni ne možemo sve riješiti samo jednim plaćanjem, jednom isplatom, već će se ti troškovi isplaćivati tijekom niza godina i možda ih možemo smatrati vlastitim sredstvima, što za nas u razvojnoj politici predstavlja nove šanse. Dakle, ne vidim, ne vidim sve tako pesimistički. Ja sam naporno radio na ovoj temi i pratio sam što se događalo na ovom dosjeu. Mislim da zapravo imamo zajedničku liniju i zajednički cilj i mislim da možemo ostvariti pojačavanje uloge Europske unije u Europskom razvojnom fondu. Hvala. Hvala lijepa. Imamo li rokove za amandmane? Jeste li nešto željeli dodati? Slušala sam vrlo pomno odgovor komisije. Ne tvrdim da pojednostavljivanje instrumenta je nešto što je pogrešno, već mislim da je to nešto što se mora napraviti vrlo oprezno. Jer ako je cilj obrana učinkovitosti razvojne pomoći, bilo bi vrlo korisno da čujemo od komisije možda ukratko postoji li neka analiza ocjena učinka, postoji li ocjena učinka koja je u tijeku. Postoji li ocjena učinka na kojoj se radi i da li će odbor biti, ovaj odbor biti uključen u neke od tih ranih rasprava komisija? Hvala. Ono što se pojavljuje u programu rada komisije sljedeću godinu je nekoliko prijedloga za svibanj sljedeće godine i istodobno ili tek nakon toga čini se da će prijedlozi za sljedeće instrumente biti pripremljeni, poštivat će se pristup bolje izrade zakona. Evaluacije su već provedene kao dio revizije na sredini razdoblja i ocjena učinka i dubinska analiza. Sve to će biti pripremljeno i objavljeno za javnost zajedno sa prijedlogom komisije. Imaćemo mnogo prilika za razmjenu gledišta i sa ovim odborom. Rok za amandmane 6. prosinca u podne 24. siječnja glasovanje. Hvala lijepa gospodinu Rubiku i komisiji. Sada prelazimo na vrlo važnu 14. točku dnevnog reda humanitarno stanje nakon nedavnih uragana na Karibima. Imamo goste kojima ćemo dati minutu da uđu. Dakle, prelazimo na 14. točku dnevnog reda. Rekla sam da je to vrlo važna točka. Molila bih da vi koji odlazite, budete tihi. Znam da mnogo ljudi će pratiti ovu raspravu na internetu. Primila sam njihove mailove jer su se dogodili strašni uragani u regiji, u regiji Kariba, uragani Irma, zatim uragan Marija. Neki otoci su u cijelosti bili uništeni, 95% teritorija e, francuskih antila je bilo razoreno. Ponekad kada govorimo o takvim katastrofalnim prirodnim nepogodama, vidimo to jednokratno na vijestima i nakon toga te vijesti nestanu, no mi želimo da se dalje govori o tome da to nitko ne zaboravi i želimo se pobrinuti da Europska unija će odraditi svoj dio u smislu pomaganja obnove tih teritorija. Danas se održava velika konferencija donatora u Yorku i znam da je naš povrednik Neven Milica tamo, pa imamo odličan tajming naše rasprave. To je vrlo važno područje imamo snažne povijesne poveznice sa tim zemljama i tim teritorijima i neka od njih su dio Europske unije. Stoga nam je vrlo drago da imamo ovdje goste koji predstavljaju istočno-karibske zemlje i imamo predstavnike uprava EHKO i DEVKO. Započet ćemo sa predstavnicima iz Kariba. Madame Schilling McLemon koja je e, AŠT e, veleposlanstva istočnog arapskih zemalja u Europskoj uniji. znam da ste vi zaduženi za, neke, za veći broj zemalja, pa nam objasnite točno za koje. I objasnite nam kakvo je trenutno stanje, kakva je sadašnja problematika. Nakon toga ćemo čuti e, također i komentare općih uprava EFKO i DEVKO i što možemo dugoročno očekivati. Evo počinjemo s vama. Izvolite. Hvala mi na tome što ste me pozvali da govorimo o ovoj vrlo važnoj temi danas. I ja vam prenosim tople pozdrave iz Kariba. Iako u proteklo vrijeme, naše vrijeme nije bilo baš tako ugodno. Ja predstavljam misiju istočno-karibskih zemalja, što obuhvaća četiri zemlje u Belgiji, no na Karibima mi smo dio organizacije istočno e, karibskih zemalja koja predstavlja deset zemalja uključujući i neovisne zemlje koje su dio Ujedinjene kraljevine, odnosno Martinik koji je dio Francuske. Ovaj problem uragana u Karibima je nešto što mi gledamo kroz leće klimatskih promjena, kroz prizmu klimatskih promjena, pa ću govoriti o učinku klimatskih promjena iz te perspektive, te također o učinku na naš dug i na našu stalnu izloženost i ranjivost. Kao što znate, jer to je bilo u vijestima i znam da će DG ECHO govoriti o humanitarnoj pomoći, pa ću vam ja samo reći što smo e, mi sve proživjeli. Mi smo regija koja je visoko regija svake godine i naš rizik su poplave, tropski uragani, odroni zemlje, suše, razin, e, povećanje morske razine i gubitak kopna na otocima koji svake godine gube tlo. Ja dolazim sa otoka Dominik. Kada smo bili pogođeni uraganom Marija, tek smo se oporavljali od e, tropskog uragana Erika koji se dogodio 2005. godine i koji je isto tako uništio otok i to zbog e, velike količine padalina. Imali smo dugo razdoblje suša koje inače nemamo, tako li smo mi vlažno planinsko područje. E, tlo je bilo stoga prepuno pukotina i E, došlo je do velikih oborina i stoga je velik dio tla e, pretvoren u more. Pouke koje smo izvukli iz tog događaja kako bismo se pripremili za sljedeće uragone e, smo postali drugim otocima, na primjer Barbudima i drugim otocima koji su izgubili sve zalihe hrane. Kao što znate, Barbuda nije nastanjen trenutno i to se dogodilo tri, prvi puta u 300 godina da je taj otok nenastanjen. E, također taj otok je bio pogođen uraganom Marija tjedan dana nakon što je se to dogodilo na otoku Dominik. Bili smo bespomoćni. Što se tiče trenutnog stanja na Karibima, Jedino pitanje je koji otok nije bio pogođen. Imamo više od bilo više od 17 otoka koji su bili pogođeni i Marijom i e, Irmom, uključujući sve teritorije, teritorije Nizozemske, Francuske, Amerike, Britanske i neovisne karibske zemlje. Podijelila bi s vama neke informacije koje do sada nisu bile spominjane u ovoj globalnoj raspravi između 1999. i 2017. godine Karibi su bili pogođeni sa 320 elementarnih nepogoda, što je rezultiralo e, iznosom od 31 milijarde dolara duga. Karibi su jedna od najzaduženijih regija na e, svijetu. 49 milijardi je naš dug trenutno, a 31 milijarda je vezana uz elementarne nepogode. Mi smo klasificirali kao zemlja srednjih prihoda na temelju BDP-a per capita, protiv čega se zapravo borimo. li otok može biti uništen u četiri sata. Ne možemo biti kategorizirani kao zemlja niskih, e, srednjih prihoda i automatski time e, nismo klasificirani kao zemlja koja je potrebna službena razvojna pomoć. Dakle, 31 milijarda duga vezano uz obnovu. Jer svaki puta kada nas pogodi uragan, on nas ne uništi u cijelosti, ne onesposobi nas u potpunosti. U rujnu se dogodio uragan Irma i u jednoj luci Marini koja se tek trebala otvoriti u cijelosti je bila uništena i naravno da se to sve treba, svi ti troškovi se treba nadoknaditi. E, mi smo vlastitim financijama e, počeli obnovu i onda nas je drugi uragan pogodio, morali smo krenuti iz početka. E, želim istaknuti koliko je izražena ta naša ranjivost i izloženost uraganima. To ne prestaje. Rekla sam vam koliki su dugovi naše regije i željela bih s vama podijeliti informacije da imamo 10 zemalja koje imaju 60% u odnosu duga u odnosu na BDP. Imali smo negativnu bilancu u regiji u posljednjih 20 godina. Moramo početi obnovu, jer sve to govorim kako biste uvidjeli koliko smo ovisni o našim partnerima u smislu razvojne pomoći. Također smo, sudjelujemo u pregovorima za pitanje razdoblja nakon sporazuma iz Kotonua. Ova naša regija nije onoliko e, subsaharska regija nije zadužena u mjeri u kojoj su Karibi. Također nove azijske zemlje nisu tako zadužene. E, deset otoka na Karibima je više od 90% BDP-a zaduženo. Što se dogodilo u rujnu? E, dva uragana kategorije 5 u roku od dva tjedna to se do sada još nikada nije dogodilo, a uragan Marija je e, od kategorije 1 prešao kategoriju 5 u roku od E, tjedan dana, što, se također nije nikada do sada dogodilo. Gotovo svaki dom je pretrpio štetu, više od 90% infrastrukture na otoku Dominik je bilo sve uništeno, na Barbudi također, sama, Sant Marta također. E, nacionalnost nije vezana uz vjetar i uragane. Naprimjer, kuća mojih roditelja nema krov, e, no Neko, nekim ljudima se dogodilo da bi vjetar odnio dijelove njihovih kuća koji bi završili u moru. Trenutno stanje je takvo da je većina, više 90% ljudi je bez električne energije. E, također sustavi vode su ugroženi i mnogo ljudi je raseljeno. Ista stvar je u, na britanskim djevičanskim otocima, Sant Martani, Barbuda. Barbuda je prazna trenutno prvi puta u 300 godina. I ako vam smijem samo ukratko reći koji je učinak bio za nas 90% naše infrastrukture, odnosno 100% naše poljoprivrede, e, stanovanja, vode, šuma, riba, e, šumarstvo je jako važno jer mnoge karibske zemlje razvijaju ekološki turizam, ronjenje, planinarenje, i mi smo štitili e, naše prašume zakonom. Također naš krajolik, jedan od naših nacionalnih parkova je zadnjih 20 godina park pod zaštitom UNESCO-a. Nemamo ni međunarodnu izračnu luku, nemamo e, velike lance hotela. Sve, sve su male, mali hoteli mi ne sjećamo naše šume zbog ekonomskih aktivnosti. I mi smo smatrali da time što ne sjećamo šume, e, doprinosimo hlađenju planeta Zemlje, no zbog djelovanja drugih na samoj prvoj crti bojišnice smo e, suzbijanja klimatskih promjena i rečeno je na konferenciji UN-a da karibske zemlje nisu doprinjele zatopljavanju e, i pogoršanju klimatskih promjena, a i dalje su najranjivije. I mi smo zapravo bespomoćni, ne, ne možemo ništa promijeniti. I zato tražimo partnerstvo sa europskim zemljama. Naravno da sve ovo ima utjecaj i na male tvrtke, Gube se radna mjesta, ugrožava se turizam, zdravstvo, javno zdravlje, pojavili su se bolesti koje se prenose vodom. Mi smo imali najvišu koncentraciju ljudi koji su stariji od 100 godina i oni sada umiru ne zbog E, uragana, već zbog posljedica uragana, jer im ne možemo pružiti zdravstvenu skrb i lijekove koji su im prijeko potrebni. Izazovi su veliki. Sigurnost je izazov. Karibi su tranzitna zemlja za drogu koja se prenosi sa juga na sever. Mi e, trenutno ne možemo ponovno uspostaviti e, naše sigurnosne službe. Također e, naša sigurnost na granicama je ugrožena i u cijelosti je uništena naša bioraznolikost jer imamo stabla koja su u cijelosti uništena. Od sto stabla jedno stoji a već smo bili na popisu najugroženijih životinjskih vrsta u smislu bioraznolikosti. To su problemi s kojima smo trenutno suočeni. Sada ću zaključiti. Kao što sam rekla, znam da će EKO govoriti o humanitarnoj pomoći i samo što smo primili od Europske unije. Zaključno, neke ključne točke. Iznimno smo ranjivi E, mi smo zapeli u jednom ciklusu neprestane obnove. E, mi smo na margini, e, ne može nas se smatrati zemljom srednjih prihoda, bar bude bila uništena u roku od šest sati. To ne možemo smatrati da su sve te zemlje ostvarile određenu razinu razvoja kad su e, tako krhke i mi, se, mi imamo visoki dug, ali prvenstveno zbog tih 30-40 godina obnove bili smo prisiljeni obnavljati se vlastitim financijskim sredstvima a trenutno nemamo više nikakvi fiskalni prostor i ova E, ovo stupnjevanje u smislu službene razvojne pomoći e, je nerealno. Mislim da se e, o svemu tome treba razgovarati i na razini OECD-a. Citat našeg premijera u Bonu prošli tjedan, on je rekao da smo mi na prvoj crti bojišnice, i to nije metaforički rad, niti metaforička crta bojišnice, već ona na kojoj mi zakapamo naše e, poginule, e, zbrinjavamo naše rane, liječimo naše rane i e, zovemo u pomoć. Sada ću stati. Hvala. Hvala vam na ovom što ste rekli, kolege koji su zakasnili. Čuli smo da je u prvi put od 300 godina Barbuda nema stanovništvo zbog e, uragana. I znamo da se govori o klimatskim problemima. Bila sam na u Dominikanskoj republiki prije nekoliko godina prekrasno dok je teško vratiti da je toliko uništena na ovaj način i da sada moramo vidjeti kako vam pomoći da ponovno izgradite svoje zajednice. Ne znam tko želi prvi, možda eko Gospodin Landgraf, e, malo kasnimo u ovom našem sastanku. Možete li se držati ključnih e, stvari i skratiti? Ono što, je, što se sada stvarno događa, ne treba nam puno uvoda. Hvala predsjedateljice, dobar dan. E, moje ime je Martin ja se bavim Azijom, Pacifikom, Latinskom Americom, e, Amerikom i Karibima i vrlo kratko ću vam, e, vrlo kratko reći nešto o odgovoru Evropske unije na humanitarnu krizu. Gospodin e, gospođa je već rekla o tome koliko su bile posljedice uraga uragana, pet milijuna ljudi je imalo štete na kućama, ljudi su poginuli, nema struje, nema vode, kanalizacija ne funkcionira. Što se tiče odgovora Evropske unije, vjerojatno ste svjesni da je hitni odgovor e, Centra za hitne intervencije E, to se prati događaj globalno, vrlo pomno smo pratili što se događa s ovim uraganima i kako se oni kreću i s mjesta smo poslali naše e, stručnjake, odnosno bili su spremni da posjete otak kako bi napravili procjenu štete. To je bio veliki izazov zbog toga što se radilo toliko puno zemalja koje su bile uključene i e, nije do svih otoka bilo lako doći e, naročito kad se počeo javljati Oregon Marija Imali smo puno koordinacijskih sastanaka sa državom članicama, neću o tome govoriti. Ključno je sada kako odgovoriti i kako smo već odgovorili u stvari. Humanitarni fondovi su 3 milijuna eura koji su um, pripremljeni u fazama. Mi smo um, doprinijeli uh, hitnom fondu Crvenog križa za djelovanje u hitnim slučajevima. Mi smo doprinijeli fondovima za različite otoke, uključujući Kubu i Dominikansku republiku i Antigua i Barbuda. To su bili ključni primatelji ove pomoći. To je također povezano sa onome što to je ujedinjeni narodi e, pripremili za Karibeg 265 e, tisuća ljudi e, akcijsko djelovanje na mm, za pomoć 2,1 milijuni ljudi od ruin. Također se radi na zaštiti e, ljudi, nekoliko mehanizama za zaštitu ljudi uključujući i Dominikansku republiku, E, timove za e, civilnu zaštitu su e, poslati na otoke iz Ujedinje kraljevine Francuske, Belgije i Nizozemske, a ta pomoć je uključivala različite pomoći, pročišavanje vode, logistika u transportnom sistemu, zatim šatori i slične stvari, sve je to pruženo ovom slučaju. Znači to je humanitarna pomoć i mogu govoriti, ne mogu ići u detalje za sve te pomoći, ali ono što je vrlo važno za mene i u ovom kontekstu je da od prvog danas imamo jako blisku suradnju e, sa kolegama na strani razvoja koji su nam pomagali, koji su se pobrinuli da E, se brzo pruži pomoć u rekonstrukciji i jako sam sretan što je to jako dobro funkcioniralo. E, što se nas tiče, mogu vam reći puno, sada ulazimo u ovu tranzicijsku fazu i susjedućemo se na E, zdravstvene potrebe, vodu, skloništa, naročito Kuba jer tamo je problem najveći, ali također Antigua i Barbuda Dominikanska republika, kao što sam rekao. mogu vam reći o humanitarnoj strani, mogu vam reći detalje, ali rado bih predao riječ kolegama koji će govoriti iz glavne uprave Devko koji će vam nešto reći o razvoju i o konferenciji u New Yorku koja se upravo danas odvije. Hvala evo ga, glavna uprava Devko i da čujemo što se događa u New Yorku. Hvala najljepša. Moje ime je Carmen Adriansen. Ja sam zamjenika šefa jedinice DEFKO i e, zaduženi smo za suradnju sa Latinskom Amerikom i Karibima. nevar Mimica je danas u Njorku e, na konferenciji donatora koje koordiniraju Ujedini narod e, i, i Karikom kako bi podrepili otpornost ka, karibskih država koje su pogođene nedavnim uraganima u Njurku. E, sesija je počela u tri poslje podne, šest sati smo ispred njih, znači mogu reći da mm, povjerenik Mimica će najaviti veliki paket pomoć e, u ime Europske unije od 300 milijuna eura da bi pružio podršku ovim državama i e, kao odgovor na njihove potrebe i prioritete e, u razdoblju nakon uragana. E, taj paket koji je vrlo važan kao podrška sadrži reorientaciju i e, podržavanje već postojećih planova i programa e, isplata koje se odvijaju. Ubrzavamo mnoga plaćanja i i e, a ubrzavamo nove programe koji su već naznačeni i ali taj paket također uključuje i važanu podršku od više od 60 milijuna eura novih resursa iz 11 EDF rezervi, sve u svemu taj, paket podrške Evropske unije za, na srednjem i dugoročnom razdoblju već se provodi u dijelu od strane kolega iz EKO kao humanitarni tekst. U srednjoročnom i dugoročnom razdoblju fokusirat ćemo se na dvije razine. Prvo je bilateralna razina kao podrška najoštećenijim državama koje su uglavnom Dominikanska republika Kuba, eh, Antigua eh, i Barbuda E, kako bi se moglo doprinijeti dugoročnom mm, oporavku, rekonstrukciji i obnavljanju gospodarskih aktivnosti i tako dalje. Drugi pristup će biti na regionalnoj razini gdje će Evropska unija se pozabaviti dugoročnim pruženjem podrške e, e, kao izgradnju otpora. Znači izgradnja otpora će biti u srži naše pomoći na dugoročno razdoblje na regionalnoj razini je nešto čime se moramo pozabaviti iz regionalnog ugla i pokušati osnažiti agencije, institucije koje djeluju na Karibima i koje su do sada bile vrlo eh, efikasne nakon samoga, eh, same katastrofe eh, akronim za tu agenciju KDRM, sada, se, sada gledamo 14 milijuna za programe koji će osnažiti te agencije u izgradnji otpornosti ove regije i kako da se izbjegne svaki puta eh, kao što već eh, rekla gospođa McEwan, kako izbjegni da svaki puta idemo iznova od samog početka, to će uključiti naravno inovativno financiranje i mehanizme za inovativno financiranje kako e, scheme osiguranja svijet privatnog sektora je ključan za rekonstrukciju i oporavak ali Evropska unija još uvijek smatra se velikim pružateljem resursa i imamo veliku ulogu u ovoj regiji Također ne mogu ići u detalje i analizu sveukupne E, e, obaveze na regionalnoj i lokalnoj razini. Ako to e, želite, ovdje ću se zaustaviti sa sveukupnim gledanjem na podršku na srednji i dugi rok u smislu oporavke i izgradnje otpornosti. Hvala, a sada otvorem raspravu za pitanje od kolega. Izvolite, gospodin Ponka, da li želite? Ne. Prvo Enrique, Gospodin Guerrero je e, e, glasnogovornik za humanitarnu pomoć. Enrique, dakle, prvi imaš riječ. Hvala, hvala. E, na informacijama koje ste nam pružili vas troje i za strast koju ste pokazali u predstavljanju ovoga problema. govorim španjolski i puno nam riječi počinje sa i incidenti, učinak ovih e, katastrofa prirodnih i kao što je gospođa McLean e, rekla, samo u dva kratka tjedna smo iskusili dva naj destruktivni uragana u posljednje vrijeme i to u dugo vremena, ali to nije pojava koja je samo se dogodila ovo ljeto. Svjedoci smo e, vrlo e, silovitih e, prirodnih katastrofa koje su povezane sa promjenama klimatskih uvjeta i da je to postao trend i stoga treba predvidjeti da će i u budućnosti biti velik broj e, takvih katastrofa koje će se e, događati. I sljedeća riječ koja počinje sa i je nepopravljivo i irreparable, što znači da ljudi koji gube, izgube živote, ljudska bića koji su s žrtvama tih e, prirodnih katastrofa, to je nepopravljiva šteta. Također prirodne štete koje su su prouzrokovane su također nepopravljive u zajednicama u kojima prirode je temelj njihovog opstanka to prirodno okruženje koje je izvorom gospodarskih aktivnosti, to je to prirodna imovina koja im omogućava da prežive i stoga e, ovakav fenomen, ovakva pojava ni, ne uništavamo samo ljudske živote, već ima užasan učinak to je najgori učinak, ali također uništava način života tih zjednica. A treće slovo i, treća riječ koja počne slovom i je nepravda, injustice, e, e, nepravda e, jer kao što su ljudi rekli, oni koji su žrtve, su žrtve pojave koje su uzrokovala ponašanja drugih država i drugih kontinenata, razvijenijih kontinenata i država koje postaju razvijenije i koje ispuštaju u atmosferu veliko, velike količine e, stakleničkih plinova. A oni koji najviše pate zbog klimatskih promjena su oni koji su najmanje doprinijeli tim promjenama i koji su imali najmanje, najmanje štetan utjecaj i ponašanje. E, a a što se tiče kapaciteta ovih zajednica da se brane i da mm, e, e, poprave tu štetu e, zasniva se na solidarnosti. Imali smo nedavno sastanak u Cancunu globalne platforme za nastavak Sendaje da vidimo kako prirodne katastrofe svih mogućih vrsta se mogu spriječiti ili kako na njih odgovoriti. Samo nekoliko mjeseci kasnije došlo do zemljotesa u Meksiku i onda uragani na Karibskim otocima i to je zapravo podvuklo potrebu da se napravi ono o čemu smo govorili u Cancunu. U Cancunu smo govorili o dva različita aspekta. Jedno je solidarnost, naravno, u odgovoru na ovakve fenomene, na ovakve pojave. Mm, čuli smo da Evropska unija će se obavezati na više od 300 milijuna e, eura danas u Njorku. To je jako puno novaca, ali ne dovoljno da se popravi šteta koja je počinjena. to je jedna velika količina novaca. Mi to pozdravljamo i mi smo ponosni da e, je ta obaveza preuzeta, no drugi aspekt u kojem se moramo pozabaviti su strategije za pripravnost za prirodne katastrofe. Gospođa Adriansen je govorila o tome na kraju svoje mm, izjave. Te pojve su puno intenzivnije sada, ali da neke postaju rutinom, što znači da se događaju iz godine u godinu, svake godine. Do neke mjere može ih se predvidjeti i može se za njih pripremiti. toga Evropska unija zajedno sa Ujedinjenim narodima E, sa zamjenikom glavnog tajnika e, e, Ujedinjenih naroda gospodina Glejzera koji je zadužen za odgovor na prirodne katastrofe trebali bi pridonijeti razvoju strategija za veću pripravnost na ovakve događaje u ovome području naravno postoje problemi koje ne mogu riješiti ni novac ni pripreme ali koliko god možemo moramo pokazati solidarnost ja sam uvjeren da će ovaj parlament uvijek učiniti što god je moguće da poveća kapacitet za solidarnost i da se vratim na prvu izjavu gospođe McClarmon. Vrlo je važno pojačati gospodarske aktivnosti i trgovinu sa ovim područjem putem e, gospodarskih e, sporazuma i ponašanjem koje nije restriktivno e, i koje neće ograničiti razvoj ovoga područja. Naravno, u ovom su trenutku prirodne katastrofe toliko katastrofalne i oparvak je vrlo spor no mi želimo podupriti te zajednice svojim resursima i takvim ponašanjem i takvim politikama koje će e, održavati našu solidarnost. Troje kolega je tražilo riječ. Molim vas sada budete brzi, minutu i pol, jer nam curi vrijeme. E, ima, moramo koordinatorima dati riječ. Prvo, Molim Ponga, Noize i gospođa Donano, to je troje ljudi koji su tražili riječ. Izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice. Oprostite. Prvo gospodin Ponka. Prvo gospodin. A onda vi gospođa. Na kraju. Hvala gospođa predsjedateljice. Ja ću vrlo kratko govoriti dva pitanja što se postavila prvo. Želim zahvaliti, zahvaliti troje govornika koji su predstavili situaciju na Karibima ovih malih otoka koji su pogođeni e, uraganima. 300 milijuna eura u humanitarne pomoći to je brojka koja je navedena, ali niste naveli teritorije koje će dobiti Govori ste o Kubi i drugim dijelovima regije, ali niste govorili o drugim manjim prekomorskim teritorijama kao što je St. Martin eh, i drugi. Hoće li oni biti uključeni u program? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je kako ćete se baviti pitanjem San Martina, San Martinsa i San Marta, jer e, drugi je e, e, preko morski teritorij Francuske, vrlo udaljen dio otoka je nizozemski, a dakle imate područja Saint Martin koje ima drugačiji status. Kako ćete to riješiti? Puno hvala. Lambert. Hvala lijepa i s moje strane. Evo ovdje lijeva, slijeva. Enrique načelno na najvažnije aspekte postoji opasnost da ćemo imati otoke u kojima se u budućnosti kroz ove klimatske promjene uopće više neće moći živjeti. Toga moje pitanje kako možemo povećati otpornost otoka. Rekli ste da postoje neka sredstva, može se to učiniti kroz bilateralne regionalne pomoći. Imamo li mi u proračunu dostatna sredstva za to? Da li je to planiranje održivo? Drugo pitanje ide u pravcu da li postoje razlike u pogledu pomoći, dakle da li se radi o preko morskim područjima, istočno-karibskom e, državama e, i Enrique je govorio o solidarnosti. Mislim da tu malo pokazujemo e, određenu solidarnost kroz to što ćemo u Haitiju imati naš sljedeći e, sastanak e, sa zemljama AKP-a. Stoga mislim da u budućnosti možemo isto tako intenzivirati našu pomoć. Gospođa izvolite. Hvala lijepa. Samo sam htjela se nadovezati na ono što je rekao gospodin Ponga. Dakle, tu se radi o vrlo popularnim turističkim odredištima. Sve je uništeno, 90% infrastrukture. E, uragan Marija je uistinu uzrokovao katastrofalnu štetu. Tisuće kućanstava je ostalo bez struje na Martiniku proizvodnja banana koja je ključna e, u tim regijama je jednostavno zatvorena. Mm, francuska vlada je u milijunima ponudila pomoć, međutim to nije dostatno za štetu koja je nastala jer se radi o šteti od kojih 85 milijuna eura. Dakle, međunarodna e, solidarnost je nešto što je vrlo važno Mi bismo htjeli pitati naravno koje politike će razviti Europska unija kako bi se pomogli tim francuskim teritorijama jer ribarstvo i turizam su vrlo važna za ta područja a to je sad snažno pogođeno i bit će potreban jedan ekonomski oporavak što je to brže moguće. Započet ćemo sad s komisijom i DEFCO. Mislim da su dobila neka pitanja za vas, a onda EKO, a onda gospođa Schillingfond na kraju. Hvala, zahvaljujem na pitanjima. Što se tiče pitanja da li prekomorske zemlje e, i teritoriji su pokriveni Evropskom unijom. Znate da te države i ti teritoriji imaju različite statuse što se tiče ovih najdaljenijih krajeva. Nam da tu postoje određeni okviri za pomoć e, u pogledu dakle regionalnih politika pa je tu druga glavna uprava zadužena za to pa vam ne mogu to danas ja ovdje potvrditi kako EU iz te perspektive može dati podršku tim dijelovima što se tiče prekomorskih zemalja i teritorija koji su dio i pokriveni su ERF-om, e dakle Europskim razvojnim fondom. Mogu vam reći da ćemo ih mi podržavati, a to se odnosi i na pitanje gospodina Ponge Dakle, Europska unija će podržavati te zemlje i teritorije koje su, nažalost, e, prošli kroz ove uragane. Još uvijek e, očekujemo određene procjene dakle nakon ovih katastrofa kako bismo mogli dobro procijeniti štetu koja je nastala i identificirati ono što je uistinu potrebno ali već je određena pričuva stavljena na stranu za te regije. Ja imam i kolege ovdje koji su kompetentni, koji u detalje više rade na tome, pa ne znam mogu li njima dati riječ. Ako imate nešto novo za dodati, dakle ne ponoviti, možete li možda na brzinu odgovoriti? Ako ne, možete to učiniti pisanim putem. Ako samo dobijemo neke dodatne nove informacije. Hvala. Htjela bih samo dodati još nešto onome što je rečeno i s obzirom na ono što je gospodin Ponga pitao. Ovih paket od 300 milijuna i sredstva 5 milijuna će se upravo dati ovim prekomorskim zemljama i teritorijima i kad te zemlje i teritoriji zatraže financiranje, a mi smo već i dobili službeni zahtjev, e, jer tu se radi o različitim zemljama koje su doživjele tu štetu. Angila su već poslali svoj zahtjev e, kako bi se obnovilo njihov sustav e, školstva. Samo Martin a u kontaktu smo i s ostalima. Sad tu je pitanje različitih statusa. San Martin i dakle opet ove ovaj, jedni jesu europski, drugi nisu, neki imaju pristup ERF-u, mm, e drugi nemaju. Dakle, pri tome bih dodala da postoje instrumenti koji stoje na raspolaganju, recimo kod sam Martin, tu činimo sve što možemo kako bismo mobilizirali te postojeće instrumente Transreg, Interreg, Interreg dozvoljava taj most između tih dvaju fondova i mi pokušavamo ohrabriti tu suradnju. I gospodin Juncker je već to potvrdio kroz jedno pismo. Hvala. Evo, samo kratko kao odgovor na ono što je rekao gospodin Guerrero i gospodin Noizer e, da klimatske promjene su još jedan dodatni faktor e, koji će biti vrlo važan u pogledu odeljivanja humanitarne pomoći morat ćemo tu i dalje obratiti posebnu pažnju dakle na to da budemo spremni na određene katastrofe kao što znate mi imamo već više od 20 godina iskustva i rada u takvim programima već smo intervenirali u Karibima i moramo tu imati snažne kapacitete u pogledu e, smanjenja takvih e, posljedica i u pogledu interveniranja, dakle i pogotovo što tiče intervenirano u pojedinim zemljama. U svakom slučaju tu postoji određena razina spremnosti kako bi se moglo odgovoriti na to. I moramo se nastaviti baviti nekim inovativnim schemama, schemama kroz koje možemo možda ostvariti neka javnopravna partnerstva. To su sve elementi koje ćemo morati razmotriti. I što se tiče gospodina Ponge i odgovor njemu, možda nisam dobro čuo. Ne radi se o 300 milijuna, možda to nisam dobro čuo, bilo bi to dobro. Mi e, govorimo o iznosu blizu 3 milijuna e, eura, to je do sada pruženo a što se tiče humanitarne pomoći i ovih naudaljenih e, krajeva, Martini, Guadelupa i San Martin, I jasno je da temeljem ove pravne osnove ne možemo e, pružiti humanitarnu pomoć oni koji primaju novac i sredstva iz fondova. Dakle, u St. Martin smo mogli pružiti Dakle, Martina Martin, a sam Martin ne. Dakle, mi smo već intervenirali na nekim otocima, ispričavam se, u Antigue, Barbudi i Domenike. Ali, dakle, i u nekim drugim područjima koje upravo ovdje navodim, je pružena pomoć od strane Europske unije. Gospođa Schillingfield, izvolite. Da, htjela bi brzo nešto reći. Samo bih željela navesti da kad govorimo o Dominik i Antiga, dakle, tu su već izvršene određene procjene nakon ove e, katastrofe i u skladu sa ovim izvješćem je šteta e, preko milijarde dolara. Dakle, to je ogroman e, udio našeg BDP-a i Antiga je jednostavno bila potpuno uništena i govorimo o milijunima štete i to je ovo gdje se mi sada nalazimo i tu dolazi pomoć od Europske unije i kroz donosku e, konferenciju i uistinu cijenimo sav taj rad. I još sam htjela nešto reći uz, vezano uz okoliš i klimatske promjene i komentare u pogledu toga imamo određeni stupanj spremnosti, imamo određena iskustva s ovim e, uraganima, ali dvije kategorije pet jednostavno je nešto na što nismo mogli biti pripremljeni i ova dilema s kojom smo mi suočeni je sljedeća. Mi kao stanovnici Kariba, ali kao evropljani smo suočeni dakle, s tom dilemama i slušamo ovu raspravu jer, e, naravno, vjetru nisu poznate granice i njemu nisu poznati ti pravni dogovori e, koji čine San Martin i San Martin e, drugačijim. Moja os, e, obitelj dođe iz Martinika i onda su se oni preselili u Dominik 79. je uragan David e, uništio Dominik i pola moje obitelji se opet vratilo u Martinike su bili Francuzi i vratili se. Oni su to mogli, drugi to nisu mogli. Dakle, vjetar ne pozna granice i sve ta jamstva i zato mislim da je vrlo važno za nas da dugoročno pogledamo i vidimo što se događa na Sjevernom Atlantiku. Dakle, puno su drugačije stvari nego što su nekada bile. Moramo pogledati dakle, zemlje i e, otoke e, koji e, se tamo nalaze. Dakle, mi moramo biti svjesni svih tih uvjeta zbog naših lokacija. Mi smo mali, mi smo ranjivi i stoga je teško opravdati tu pomoć. Dakle, bez obzira o kakvim se pravnim osnovama radi, e, ne možete opravdati to da jednoj polovici otoka pružate pomoć, a drugoj polovici ne pružate. Dakle, oni koji imaju određene e, vlasti, vi se trebate pozabaviti time što mi tražimo, dakle da se stvori neka vrsta kategorije fonda omotnice koja može e, pomoći, da se može odmah pomoći zemljama koje su izložene takvim katastrofama. Dakle, da li se sad radi o CT-ima, prekomorskim zemljama i teritorijama ili ne. Dakle, Dakle, na svima njima se radi gotovo o istim odnosima i to je dio jednostavno te tradicije, tog nasljedstva. Mi smo svi zajedno propatili prošli kroz to. Evo, to je nekako ta posljedna misa. Nešto se mora učuniti, to mora biti dugoročno i moramo biti inovativni, moramo razmisliti o novim instrumentima, jer ovaj status quo kakav sad imamo nije dostatan, to neće funkcionirati. Hvala vam lijepa.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 i mi ćemo ovo i dalje pratiti i vratit ćemo se na ovo jer moramo se i dalje time pozabaviti i e, pomoći učiniti sve što možemo. Hvala vam lijepa. So, um, um, colleagues, we're going to move quickly on to item, questions. Question time for... Idemo sad dalje, sad je to pitanje, vrijeme za pitanja, nemamo puno vremena. Imamo dva pitanja od Judith Argentini. Prvo se odnosi na ovaj proces Kimberley vezan za proces certifikacije dijamanata i Europska unija će iduće godine predsjedati tim procesom i komisija bi tu trebala dati odgovor na pitanje gospođe Sargentini. Hope, yeah, I'm Hilda Hardeman. I'm the Director and Head of the Service for Foreign Policy Instruments of the Commission. Um, I will not repeat what you have already said. Neću ponavljati ono što ste vi rekli uvodno. Nekoliko riječi o procesu Kimberley. To je svjetska inicijativa o prevenciji konflikata, čiji je cilj prevencija konflikata uh, uz, na području uh, ekstrakcije dijamanata. 2003. godine Europska unija je bila jedan od osnivača tog programa i u suradnji sa Južnom Afrikom smo to napravili. Postoji rotacijsko predsjedanje i sljedeće godine će predsjedanje preuzeti Europska unija od Australije. Svake tri godine proces Kimberley provodi reviziju kako bi se ustanovilo na koji način se ostvaruje napredak E, ciklus, novi ciklus počinje ove godine, nastavlja se sljedeće godine. Analiziraju se na koji način je se donošenje odluka može učiniti učinkovitijim. Posebice u smislu definicije takozvanih problematičnih dijamanata. Europska unija namjerava tijekom svog predsjedanja promicati proces istražiti inicijative koje bi generirale sinergiju, uključujući analize koje provodi OECD, morate biti svjesni da se proces Kimberley temelji na konsensusu. Svi moraju biti informirani prema što se išta može izmijeniti. Dodatno uz olakšavanje rasprave o hrani. set four priorities for its chairmanship and firstly to reinforce the tripartite relationship between the three pillars of the Kimberley. Dakle, postoji odnos između tri stupa u procesu Kimberley, između industrije i civilnog društva. Također se treba osnažiti proces certifikacije sukladno procesu Kimberley koji uključuje ohrabrivanje najboljih praksi povezivanje sa međunarodnim organizacijama kao što je Svjetska carinska organizacija i također pridavanje velike pozornosti provodbi. To je od ključne važnosti. U tom kontekstu postoje dva aspekta kojima ćemo mi pridati posebnu pozornost. Prvo je poboljšavanje razmjene informacije između različitih igrača i drugo poticanje suradnje između različitih sudionika po pitanju sukladnosti kako bi se riješio izazov krijumčarenja i kako bi se surađivalo sa tijelima za provedbu zakona. To je drugi prioritet. Treći prioritet je podržavanje izgradnje kapaciteta. Posebice moramo vidjeti na koji način proces Kimbali može najbolje doprinijeti provedbi ciljeva održivog razvoja UN-a i takozvanoj Washingtonskoj deklaraciji o e, ekstrakciji dijamanata malih razmjera na razini obrta i e, umjetničkih zanimanja. Moramo pomoći zemljama kojima je potrebna ta pomoć moramo vidjeti sa financijskim institucijama kako možemo intenzivirati tu pomoć. E, četvrti aspekt je nešto što je međusektorske prirode, moramo naglasiti čimbenik osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti, jednakosti spolova. To su elementi koje sam ja željela istaknuti. Rado ću odgovoriti na vaša dalja pitanja. Thank you, Chair.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 je li nešto dobro ili ne, ne mogu donijeti sama svoje zaključke jer ne znam kakav je konkretan prijedlog i ne mogu razumjeti mandat i daljnji postupak. Stoga bi moja molba bila možete li nam E, reći koji će biti ishod rasprava s nama e, i to ne samo u usmenom obliku i u anegdotalnom obliku. Nadalje, mi kao Europska komisija kao pružatelj pomoći e, moramo biti podložni reviziji od strane naših partnera, između ostalog i Japana. Pita me kako će se to odvijati i postoji li uloga parlamenta u toj reviziji, jer mi imamo ulogu nadzora kada se radi o službenoj razvojnoj pomoći koju pruža Europska komisija. To je pitanje i za komisiju i za sve nas. Koja je naša uloga vezano uz ovu peer review reviziju odbora DAC. U smislu administrativne suradnje provjeravam. Jesmo li mi dobili dokumente za ovaj sastanak unaprijed? Bili su nam poslani, zato što ste ih zatražili nakon prošlog sastanka, pa možemo provjeriti distribucijski popis. Dobivamo po stotinu mailova svakog dana, čini mi se da su nam ti dokumenti bili poslani, ali čak se točno da li se dogodilo prije ili nakon sastanka. Na sljedećem odboru ćemo vas povratno informirati što smo ustvrdili po pitanju e, tog postupka. Provjerit ćemo to sve. To su vrlo važne odluke. Hvala, Đuđić. Točka 16, razno. Sljedeći sastanak 4 prosinca u 3 popodne. Zaključujem današnji sastanak, sada je sastanak koordinatora. E, svi koji nisu koordinatori, molim vas, napustite dvoranu.